Dear President, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Nastavljamo sa sjednicom, zapisnici s jučerašnjeg dana i usvojeni dokumenti su raspoloživi, imali nekih primjedbi, s tim u vezi ne, onda su s time usvojeni zapisnici. Predsjednik je od vijeća zaprimio dva